jer čini se da i dalje neki zastupnici nisu glasovali. Dalle urne chiedono ancora 5 minuti di tempo. Daćemo vam još 5 minuta.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 i molim brojače da pristupe glasačkim kutijama kako bi brojanje započelo. Ehm, na ekranima će biti navedeno kada nastavljamo sa sjednicom.